ok. Dear colleagues. I think that we can uh, start our... Dragi kolege, mislim da možemo početi. Prva točka na dnevnom redu nam je točka broj 8. Ne radi se o priopćenjima predsjednika u vezi s preporukama koordinatora od 31. ožujka. Preporuke koordinatora s tog sastanka su vam poslane elektroničkim putem i ako nema nikakvih primjedbi smatrat ćemo ih usvojenima. A sada možemo početi s glasovanjem. I to od prvog, prve točke dnevnog reda. Dakle, izvještaj o smanjenju potrošnje plastičnih vrećica. Glasovat ćemo e, elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. I usvaja se. Čestitam e, gospođe Oken. Andiamo adesso a eh, votare il punto 10 all'ordine del giorno. Prelazimo sada na desetu točku dnevnog reda o strategiji tko je za, točka tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 137. S dodatkom. Tko je za 137. amandman? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman broj četiri, Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Jeste li izglasali svi? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 161. 162. zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 165. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 166. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 167. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 168. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Jeste li glasali svi? Zatvoran glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 192. amandman. Tko je za? protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 200. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 201. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 202. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 8. 203. Otvoram glasanje elektronski. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 8. Tko je za? Protiv?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 Kompromisni broj 9. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 232. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 233. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 10. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 11. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 12. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 276. kolege Farije. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, čini se, ali ćemo provjeriti. Otvoram glasanje, jeste li svi glasali, zatvoram glasanje, usvaja se. Kompromisni amandman broj 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani i rekao bih da se odbija, ali ćemo provjeriti. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis je 14b, o njemu se ne glasa. Sada 276. Tko je za? Pučani. Jeste li za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 289. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 290. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 295. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 294. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 292. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 291. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. 293. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 296. Njemu ne glasamo jer je samo jezična izmjena. 297. Ko je za? Protiv suzdržani. Rekao bih da se odbija, međutim provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 298. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvoran glasanje. Usvaja se. 299. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 300. kompatibilni. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 302. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 304. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li si glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 305. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 306. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 308. 309. zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 310. za? Protiv? suzdržani, odbija se. 311. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 32 naprema 32. 314. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 313. kompatibilni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 315. kompatibilni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 316. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 317. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 17a. Tko je za 17a? To je jedna čudna većina. Tko je protiv? Odbija se, ali svejedno provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman 17b. E, ipak se glasa o njemu. Dakle, 17 P kompromisni. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 342. amandman. Tko je za? Tko je za? Nitko protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 343. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Jeste li svi glasnali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 344. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 341. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Ste li si glasali? Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 345. Tko je za? Protiv? suzdržani usvaja se. Aman, ne, oprostite. Amandman 347. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 348. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 349. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 350 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 342 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 353 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 351 tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 354. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 356. Garcije Perez. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 357. 358. identični zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 359. kompatibilni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, provjera. 359. je amandman provjera. Jeste li svi glasali? Zatvoren glasanje. Usvaja se. Amandman 360. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na uvodne odredbe. Amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Drugi amandman tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Treći amandman tko je za, protiv, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se i to sa jednim glasom većine. Četvrti amandman tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Šesti amandman tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman peti tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 70. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman sedmi, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Jeste se si glasali? Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman deveti. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? suzdržani. Moramo ponoviti glasanje. Molim da to provjerimo. Deseti amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Provjera Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 18. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Jeste li si glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Problem je u tome da neki koji sjede u sredini ne žele koristiti glavu. Amandman 83. Ne, oprostite. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni broj 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Zatran glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na amandman broj 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada amandman 39. Ne. On otpada. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 19. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 49. Tko je za, pro, tko je za? Jeste li za? Protiv? Provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 56. 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 61. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 63. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 65. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li si glasani? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 66. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 69. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 71. i 72. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Amandman 63. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 80. Kolegice Somer. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 81. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani provjera. Niste svi glasali, zatvoran glasanje, usvaja se. Amandman 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvoran glasanje usvaja se. Amandman 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 87. Tko je za? Protiv? suzdržani, Odbija se. Amandman 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Zatvoran glasanje e, usvojeno s većinom od jednog glasa. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjerit ćemo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 95. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani provjera. Jeste li svi glasali? Zatran glasanje. Odbija se. Amandman 96. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 97. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 98 i 99 zajedno identični su tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Amandman 102. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 104. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 105. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 107. amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 108. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 109. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 112. i 113. zajedno. Tko je za? protiv, suzdržani odbijaju se. 105, 14. amandman tko je za, protiv, suzdržani, e, provjera. Jeste li se glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 117. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Jeste li si glasali? Zatvoran glasanje. Odbija se. Konačno glasanje elektronskim putem. Možemo li glasati? Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala lijepa. Sada možemo Dear colleagues, we can... Uh, Dragi kolege, možemo nastaviti sa sastankom. Nismo još dovršili sa svoj posao. Imamo još točaka na dnevnom redu prije nego što ćemo imati razmjenu mišljenja sa povjerenikom i podpredsjednikom Katajnom. O točkama 11 i 12 raspravljat ćemo zajedno. Dakle, o zaključcima, izmjenama iz Dohe Kjotskog protokola u okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze. A ja sada onda odmah dajem riječ izvjestiteljici gospođi Gardini. Ali ja bih prije toga htio zamoliti sve zastupnike i posjetitelje u, prozori, u prostoriji da se stišaju. Dakle, dajem riječ gospođi Gardini da predstavi svoju temu. Elizabeta, izvolite. Hvala predsjedniče, ja ću prilično kratko govoriti. Pred nama je nacrt odluke koja je već dobila mišljenje u odboru ITRE i to bez problema. 53 glasa za, jedan protiv, jedan suzdržan. Podsjećam vas da mi ovdje možemo jednostavno reći da ili ne i amandmani koji se trebaju uložiti do 14. travnja moraju biti u tom smislu načinjeni. E, znamo da ovo zapravo predstavlja temelje na osnovu kojih će Europska unija e, moći mijenjati sporazum iz Dohe. Dakle, nakon toga će gospodin Navija zapravo dati izvješće o samom Islandu koja je vezana također za ovo za što danas, o čemu danas radimo. Ja sam htjela za početak krenuti od privitka B protokola Kiota. Sve države članice Europske unije sudjeluju u drugoj fazi obveza koje predviđa protokol iz Kiota većina država nisu njezini članovi, e, čak niti zemlje koje su najveći onečišćivači. Prema tome, Europska unija će morati sebi staviti na raspolaganje sve e, instrumente koje ima na raspolaganju od ekonomskih do diplomatskih kako bi se postigao obvezujući dogovor i kako bi svi igrali pod istim uvjetima. Htjela bih ukratko sada vas uputiti na nekoliko inovativnih argumenata koji su zapravo glavne točke ovog teksta svijeća. Naravno, mi ćemo dati povoljno mišljenje o nacrtu odluke vijeća. Zapravo nema nikakvih obveza prema obavezama što ih je e, Europska unija ranije potpisala, ranije preuzela, recimo vezano za energetsku uniju, jer europske države su već odlučile se za smanjenje emisija e, stakleničkih plinova do 2020. godine. Dakle, zapravo ovime se ne mijenja apsolutno ništa u odnosu na obveze što ih je Europska unija već ranije preuzela. Što se pak tiče obveze o komuniciranju i e, vođenju e, evidencije, tu ima više obveza ugovornih stranaka, zato što u ovoj drugoj fazi svaka stranka mora dati početno izvješće gdje se treba e, naznačiti bilo količinu e, kvota koje su se dobile ili pak vlastite emisije. Zapravo svaka stranka ima određene kvote i obveze i komisija opet ima isto to za sebe. Nakon toga postoji i mehanizam prema ambicijama. To se tako zove. On zapravo već postoji. Iako neka država koja želi sebi postaviti ambicioznije ciljeve, tu se mora jer ovo se smatralo jednadžbom vezanom za e, aneks protokola B i tražilo se da svi potpišu i da tri četvrtine to mora ratificirati. Međutim, od kako je došlo do e, usvajanja izmjene iz Dohe, onda je to puno jednostavnije. Tek se smatra usvojenim. Ako tri četvrtina stranaka ne uloži prigovor i više nije potrebno da dođe do ratifikacije kako bi stupio na snagu. Izmjena iz Dohe automatski za svaku stranku E, traži da se ne smije premašiti emisije u periodu koji ide do 2020. godine. Sve se to mjeri u odnosu na period 2008-2010. E, tri e, dušični trifluorooksid je zapravo još jedan e, plin koji se dodao na popis. E, taj se plin vrlo brzo počeo e, češće upotrebljavati i njegove emisije su sve prisutnije, zato je stavljeno na ovu listu. Potrebno je da ovaj paket završimo prije konferencije u Parizu krajem 2015. godine. Dakle, mi e, se nadamo da će najprije odbor za okoliš, a nakon toga cijeli Europski parlament ovo usvojiti i da neće doći do odgađanja. Prvobitno je bilo predviđeno da se sve to napravi do 16. veljače 2015. godine. To je bio naime datum e, ratifikacije protokola od strane država članica. Dakle, za to je očito prekasno, ali nadam se da će se u trećem tromjeseću 2015. godine to dogoditi kako bismo imali sve što je nužno za e, sastanak u Parizu. Taj je sastanak od vrlo velikog značaja. Nadamo se da će tamo postići međunarodni sporazum jer već godinama njemu radimo i već godinama mu se nadamo. Hvala lijepa. Ja ću sada odmah preći na točku 12. kako bismo mogli o te dvije točke zajednički raspravljati. Naime, radi se o sporazumu koji se gleda na koji način će Island sudjelovati u drugoj fazi ovog protokola o klimatskim promjenama. E, sjećate se sigurno, već smo ranije o tome raspravljali. Nacrt e, preporuke koji smo mi sačinili odnosi se na prijedlog vijeća i e, to se radi o sporazumu između Europske unije i njenih država članica s jedne strane te Islanda s druge strane i e, tu e, e, i, i Europske unije kako oni zapravo sudjeluju u drugoj fazi primjene protokola iz Kiota. Dakle, u izvješću se govori o tome i govori se dakle o drugoj fazi obaveza. Svi dobro znate da je protokol iz Kiota e, odredio obvezujuće e, stope smanjenja e, emisija i u ono vrijeme u Europskoj uniji bilo je 15 država članica i one su zajedničke preuzele obveze za smanjenje emisija. Dakle, od 2008. do 2012. godine je e, već ta obveza bila preuzeta zajednički. Vijeće je prihvatio da za drugu fazu obaveza iz protokola e, koji bi bio zajednički da se traži da se smanji za 20% emisije u odnosu razine iz 1990. godine. Amandman iz Dohe, dakle, predstavlja drugu fazu od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020. godine. Dakle, obvezujuće smanjenje emisije gdje se države članice Europske unije i Island obvezuju da će zajednički smanjiti te e, emisije za 80% u odnosu na referentnu godinu. Ovdje govorimo o stakleničkim plinovima. Ja u mom izvješću pozitivno procjenjujem prijedlog e, vijeća kojim se govori o sudjelovanju Islanda u ovom zajedničkom naporu da se smanje emisije. E, Island je zapravo već dio protokola iz kvota Kiota gdje se obvezao da će za barem 10% smanjiti svoje emisije. I e, u osnovi u prosjeku se za sada smanjio za 2% te emisije. A e, Island namjerava nastaviti raditi na tome i e, Island sudjeluje u e, e, sustava za razmjenu kvota baš kao da je članica Europske unije. I sve to bez obzira na same pregovore između Europske unije i Islanda. Dakle, e, stanje tih pregovora apsolutno ne utječe na početak druge faze tih e, primjene protokola iz Kiota. Dakle, trebalo bi se odmah preći na to. Ne smijemo čekati i kasniti s usvajanjem tijaga kako bi sve bilo gotovo za konferenciju što će se održati u Parizu u prosincu 2015. godine. Preći ću sada odmah na raspravu. Dati ću riječ izvjestiteljima u sjeni. E, počet ću od kolege Andulakisa koji je izvjestitelj u sjeni. Hvala lijepo. Ja bih za početak eh, zahvalio eh, obama eh, izvjestiteljima na ovom radu. Teško je ne složiti se s potrebom sa trenutnim odlukama s obzirom na ove preporuke i ratifikacijom Europske unije izmjena iz Doha Kjotskog protokola kao i sporazuma sa, sa Islandom o zajedničkom ispunjavanju obveza koje smo preuzeli. Što se tiče izmjene iz Dohe, ovo je sada drugo vezujuće razdoblje u protokolu iz Kyoto i Europska unija zajedno i s Islandom zaključila je da godišnje emisije stakleničkih e, plinova od 2013. do 2020. će biti smanjene za 20% od emisija bazne godine 1990. I te smo obveze preuzeli interno, unutar Europske unije. Prije konferencije u Parizu moramo biti sigurni da možemo obnoviti ovu obvezu o smanjenju emisije i to je važan napor kojega smo usvojili u ovim izvještajima sa velikom potporom u parlamentu. tako da možemo nastaviti sa ratifikacijskim procesom u državama članicama što je prije moguće. Međutim, ne smijemo nikako zaboraviti, kao što je jučer rečeno od strane komisije, da, je da su klimatske promjene globalni problem koji zahtijevaju globalni pristup. za početak izmjena iz Kiota moramo imati određeni broj ratifikacija. Do sada imamo samo šest zemalja koje su potpisale. I podsjećam komisiju zato da udvostruči svoje napore u smislu ekološke diplomacije kako bi, kako bi bila u stanju sve uvjeriti da ratificira u dovoljnom broju ovaj sporazum. gospođa Gilling i gospodin Dan, ili gospodin Duncan. Hvala. Nemam što dodati i hvala vam lijepa na izvještaju. Ja imam vrlo malo toga za reći, ali ono što jesam primijetio jest da osiguravanje e, sporazuma i ispunjavanje obveza nisu jedna te ista stvar. I u Parizu će biti važan sporazum, međutim ono što će biti još važnije jest e, ispunjavanje obveza. I to je sve što sam ja htio reći. Hvala, gospodin Gerbendi. Hvala lijepa i ja se u potpunosti slažem sa oba izvjestitelja. Mislim da je ključno da države članice potaknemo da ubrzaju ovaj proces kako bismo finalizirali proces ratifikacije prije konferencije stranaka u Parizu. I eto, na tome ću stati. Gospodin Konečna. Da, ja neću sada odugovlačiti, ja bih isto samo htjela zahvaliti oba, oba izvjestitelja i izraziti njim podršku u njihovom radu. Hvala. Hvala, gospođa Mevi ili gospodina Fronte. Govorit ću ime i kolege Afronte. Dvije odluke o kojima govorimo su u osnovi jednostavne i čak bih rekla bezbolne zbog toga što je cilj smanjenje emisije od 20% do 2020. godine. To je već dakle cilj koji je obvezujući za države članice. Mi smo u fazi, osim toga gdje ćemo to ostvariti jer smo već e, prešli 18%, a još imamo 5 godina do e, krajnjeg roka. Ako e, bi e, se ratificirao protokol iz Dohe od strane svih 140 strana, bilo bi dobro da se to učine, ali mislim sasvim je jasno da bi možda od početka 2013. godine se mogla primjenjivati i retroaktivnost. Europska unija koja je napravila velike napore mogla bi predstavljati prepreku za druge zemlje. A instrumenti ratifikacije mogli bi se možda premjenjivati od kraja 2015. godine. I teško je da možemo zamisliti da će mnoge zemlje zapravo biti vrlo daleko od tog cilja. E, od 2015. godine nadalje. Međutim, pozdravljamo da se sada jedan novi plin stavio na taj popis. Hvala, gospođa Pardran. Hvala lijepa i dobar svima. Ja bih također htjela zahvaliti izvjestiteljima na nacrtu preporuka koje predlažu slaganje sa zaključcima vijeća. Kao što je prvi izvjestitelj rekao, ratifikacija neće mijenjati ništa u vezi e, zakonodavstva ili e, ciljnih e, vrijednosti koje su interno postavljeni. Međutim, ona je vrlo važna simbolična gesta od strane Europske unije koja nam omogućuje da premostimo međunarodne obveze između sada i 2020. kada se očekuje novi pariški sporazum koji bi tada trebao stupiti na snagu. Mislim da je sasvim jasno da Europska unija čini sve što može da ubrza proces e, pregovora i zahvaljujem zastupnicima koji su ponovno pozvali na važnost e, klimatske diplomacije. E, gospođa Magarini je od je takvu diplomaciju stavila u e, među ključne prioritete i surađuje sa različitim službama država članica Europske komisije kako bi e, izvršila što veći pritisak na naše partnere, pogotovo na one države koje, nad koje otpadaju dvije trećine ukupnih emisija kako bi one e, nešto poduzele i iskazale svoje namjere u vezi s novim sporazumom. Bilo bi jako važno za sve dionike na europskoj i međunarodnoj razini da odlučno rade u postizanju e, tih novih ciljeva. Države članice jesu ostvarile napredak sa svojim postupcima ratificiranja, a sa strane komisije mi smo sigurni da će do trećeg kvartala 2015 a možda i do glavne skupštine Ujedinjenih naroda da ćemo moći imati zajedničke instrumente za ratifikaciju. Što se tiče Islanda, on sudjeluje u ovome zajedno kao i države članice kako bi to bilo obavljeno na jednak način, dakle da Island bude Island, da se Island tretira jednako kao i druge države članice. skladu sa protokolom iz Kiota i e, zakonodavstvom e, Europske unije, uključujući energetski paket. E, te preporuke također daju važan signal međunarodnoj zajednici da ćemo se držati svojih obveza i također će biti dobar primjer suradnje između ambicioznih partnera. I dakle, eto time, predsjedniče, bih vam htjela zahvaliti i vama i izvjestiteljima. Hvala. Hvala lijepa i prije nego što zaključimo ovu točku dnevnog reda, ja vas posjećam da je rok za amandmane 15. travnja, a glasanje na odboru Envi će biti 6. i 7. E, svibnja, a na plenarnoj u lipnju ili srpnju. A sada možemo ovdje stati kakvih 25 minuta pričekati potpredsjednika Katajnena, a onda ćemo nastaviti sa radom u 4.30. Hvala. Dear eh, Dragi kolege, možemo sada početi. Nemamo puno vremena na raspolaganju i bilo bi korisno provesti ovu razmjenu mišljenja s potpredsjednikom Katajnenom. koji je nadležan za sektor radnih mjesta, rasta, ulaganja i konkurentnosti. Iako je važno da izravno od njega čujemo koji su, to, koji su prioriteti komisije na ovu temu, ali da provedemo jasnu razminu mišljenja uz mogućnost da slušamo i prioritete e, zastupnika u parlamentu, a i da nam on pojasne koje su to glavne teme na koje se želite fokusirati, koje želite razvijati u radnom programu za 2015. Ali i u reviziji napretka za sljedeći radni program za 2016. Evo, odmah ću mu dati, odnosno vama ću dati riječ. A nakon toga ćemo imati razminu mišljenja sa članovima odbora. Izvolite. Hvala. Predsjedniče i zastupnici, hvala vam lijepa što ste me pozvali na rad vašeg odbora. Ja se doista veselim raspravi s vama o radnom programu za ovu godinu, ali isto tako me zanimaju i vaša mišljenja o tome kako poboljšati ulaganja, kakva ulaganja nam trebaju kako bismo ojačali potencijal za rast i slične teme. Dakle, iskoristimo ovu priliku da učimo jedni od drugih. Radni program komisije za 2015. je vrlo jasan i jasno fokusiran. Naš cilj je da brzo omogućimo rezultate, kao što već možete vidjeti primjerice iz prijedloga za investicijski plan za Europu ili za strategiju za energetsku uniju, kao i plan za Parišku konferenciju, uniju digitalnog i tržišta kapitala te inicijativu za zapošljavanje mladih, samo da ih nekoliko navedem. Radni program komisije je nekada bio jedan dugački politički dokument o kojem niko nikad nije ništa govorio, međutim ovaj put e, će biti drugačije. Kao nova komisija mi bismo htjeli da naše postojeće i nove politike podržavaju rast, zapošljavanje te socijalno i održivost okolišta I želimo vidjeti konkretne rezultate. Komisija će učiniti sve što može, ali ne može djelovati sama. Svi moraju znati da više ne možemo raditi onako kao i prije. Iz toga me zanimaju vaši stavovi o tome kako to možemo zajedno uspjeti i to je razlog zašto sam došao danas, da vas saslušam. Komisija želi jedan novi početak, kao što se vidi iz nove strukture. Potpredsjednici rade sa projektnim timovima i, i nastoji prekinuti stare navike i to je zapravo pravo zajedničko donošenje političkih odluka. Mi u komisiji želimo da svatko u svoj posao uključi i fokus na održivi razvoj. Naša nova struktura i rad na projektima će to omogućiti. Također želim naglasiti važnost ovog investicijskog plana i efsi e odnosno Fonda za strateška e, ulaganja na kojem ja e, vrlo naporno trenutno radim. Radni program za za 2015. odražava jedan novi početak. Sada moramo zadržati ovu brzinu i zajedno raditi na rezultatima. Vrijeme za velike inicijative, odnosno E, vremenski plan za velike inicijative za 2015. ćemo imati uskoro. Želimo i dalje pružati parlamentu podatke o budućim aktivnostima, ali smo isto tako i primijenili i načelo političkog diskontinuiteta kao što je predviđeno okvirnim sporazumom. Budući da smo saslušali mišljenje parlamenta na plenarnim sjednicama i na odborima, komisija je potvrdila ona povlačenja koje smo najavili u radnom programu. To nam sada omogućava da svoju energiju usmjerimo u iznalaženje najboljih načina da postignemo ciljeve naših politika, uključujući razvoj novog prijedloga o kružnom gospodarstvu koje ćemo predstaviti ove godine. Nadalje, e, svaki povjerenik je e, potpuno e, isključio prethodne, prethodno planiranje i sada će razmotriti nove prijedloge u skladu s novim prioritetima komisije. Imamo deset prioriteta koji su bili u osnovi koji su bili osnova odobrenja parlamenta. To se skupa će trajati neko vrijeme, pa vas molim da budete strpljivi. Mi smo naravno svjesni svih dvojbi koje smo čuli oko nekih od tih povlačenja i saslušali smo pozorno vaše argumente. Međutim, mi smatramo da se ovdje radi o, da, su, da je najvažnije zapravo misliti na rezultate na terenu i ne nastojimo dovesti u pitanje ciljeve, nego znači najbolje, najinteligentniji način da ih postignemo. Primjerice, želimo ostvariti pravu kružnu ekonomiju, mislim da ćemo o tome danas i razgovarati. Prvo bih htio spomenuti e, investicijski plan za Europu. Prošloga studenoga je usvojen taj plan i kao što znate, usvojen je i prijedlog za uredbu o ovom fondu u siječnju. Projekti za okoliš su e, važan element ovih prijedloga u investicijskom planu i projektima za, za kružno gospodarstvo u smislu financiranja također. Zakonodavni prijedlog o investicijskom planu sada je u rukama ovoga doma. Mi e, pažljivo pratimo rad različitih odbora i sve ih podržavamo i e, dajemo im sve informacije koje od nas zatraže. Nakon što odbori glasaju, mi ćemo e, rado provesti e, raspravu u trijalogu sa parlamentom i sa vijećem i nadam se da će fond zaživjeti do ljeta. Drugi prioritet, naša strategija za energetsku uniju zajedno sa planom za Parišku konferenciju su upravo usvojene. Naša vizija o klimi jest e, ambiciozna i naša energetska unija je usmjerena prema tri cilja – konkurentnost, sigurnost e, e, dobave i održivosti. Glavni prioritet su energetski i klimatski ciljevi za 2030. Kao što je već rekao moj kolega Franz Timmermans na ovom odboru, komisija želi da Europska unija ostane svjetski lider u području obnovljivih energije. To znači da države članice moraju ostvariti ciljeve i za 2020. Prijedlozi o provodbi, provodbi političkih sporazuma za um, okvire za 2030. E, don, bit će donesene prilično rano u novom mandatu. Nadalje, mi, mi ćemo aktivno promicati prijelaz na kružno gospodarstvo učinkovitih resursa, e, što je u skladu sa održivim e, ciljevima održivog, razvoja 12, zbog čega moramo omogućiti održivu proizvodnju i održivu e, potražnju. Mi kao komisija smatramo da su sve tri dimenzije održivosti važne, okolišna, gospodarska i društvena. Nova komisija e, želi uložiti nove napore u sve te dimenzije na temelju jednog pristupa usmjeravanja. Nova struktura projektnih skupina pod vodstvom potpredsjednika je u tom smislu vrlo učinkovita. Kad je riječ o održivom razvoju, on mora biti usmjeren u različite područje politika. A to je odgovornost svih mojih kolega, pogotovo podpredsjednika Timmermansa koji će pratiti e, naš rad kako se održivost ne bi svela na neki krivi put. A sada da se pozabavimo pitanjem kružnog gospodarstva. Ovo je politički prioritet za komisiju i za mene i to je jedan koncept koji će definirati djelovanje komisije u sljedećih pet godina. Budući da znamo koja je globalna važnost i da nam je poznata ambicioznost nekih aktera kao što su Kinezi, bilo bi suludo da se ne ulaže u europski prijelaz na model kružnog gospodarstva. I to i iz kuta gledišta okoliša i konkurentnosti to je jako važno pitanje. U mojem kabinetu već e, itekako radimo na jednom ambicioznijem paketu kružnog gospodarstva koji bi mogao biti i učinkovitiji. Dakle, koji su naši planovi? Kao prvo ćemo predstaviti e, revidirani prijedlog za otpad. Taj, prijedlog će uzeti u, obzir sa onaj input kojeg smo dobili kroz javne konzultacije, te kroz parlament i kroz vijeće i uvelike će se temeljiti na postojeće ocjene učinka. Taj izmijenjeni prijedlog će svakako zadržati e, svoju viziju i neće mijenjati hijerarhiju otpada, te će nastojati smanjiti, e, e, povećati stupanje recikliranja u Europi. Dakle, pokušat ćemo čak bolje omogućiti tu hijerarhiju Mi ćemo si postaviti pitanje možemo li učiti iz naših grešaka ili iz onog dobrog što je učinjeno u prošlosti. Također ćemo se zapitati trebamo li možda malo više fleksibilnosti u smislu odlaganja odlagalištima kako bismo izbjegli velika nova ulaganja u infrastrukturu za e, spalionice i omogućiti brži prijelaz na e, ulaganja za reciklažu. Imaćemo obvezujuće ciljeve u tom prijedlogu, ali ćemo također nastojati uzeti u obzir pojedine situacije u državama članicama kako bismo im osigurali učinkovit pristup na terenu. Kao drugo, predstavit ćemo jedan akcijski plan koji će pokriti čitav ciklus kružnog gospodarstva. E, politika otpada jest važan element, ali nije dovoljan sam po sebi. E, taj ciklus trebamo sagledati i u smjeru prije, dakle prije nego što nešto postane otpad i nakon recikliranja. E, želimo razmotriti što se može učiniti u smislu ponovne upotrebe, primjerice kako da se ona stimulira. Želimo vidjeti e, što imamo na raspolaganju u smislu dizajna i kvalitete recikliranih proizvoda. Što sa kritičnim sirovinama? Koje prepreke postoje u cijelom lancu vrijednosti i kako da stimuliramo inovaciju u tom području? Europska dodana vrijednost biti će jedan od naših glavnih principa i usredotočit ćemo se na to što korisno možemo napraviti na razini Europske unije. U tom dijelu posla pokrenut ćemo proces javnih konzultacija, to prije ljeta i rado ćemo surađivati i sa parlamentom. Pozdravljam činjenicu da ćete vi u travnju organizirati i saslušanje. Ne trošimo vrijeme, sve službe komisije vrlo naporno rade. Ja predvodim našu projektnu skupinu u komisiji kako bismo napravili plan onoga što Europa može učiniti u sljedećim godinama i kako bi trebao izgledati izmijenjeni prijedlog. Povjerenici Vela, Bjenkovska i potpredsjednik Timmermans sa mnom blisko surađuju na tom pitanju. U sljedećim tjednima održat ćemo i sastanak projekta sa svim e, povjerenicima koji imaju s time veze. Mi smo, se, mi smo predani radu na ovom radnom programu i e, smatramo da ćemo ga imati već e, za 2015. i nadam se da ćemo se vratiti ovoj temi u jesen. Evo toliko od mene, hvala vam na pažnji i ja se sada radujem plodonosnoj raspravi o onim temama koje vi odaberete. Hvala vam. Hvala vam lijepa na ovoj uvodnoj, uvodnom izlaganju. Ja bih sada odmah pozvao prvo dva pitanja ili komentara. Prvo predstavnica Pučana, gospođa Goste. Puno hvala, gospodine potpredsjedniče Katajnen. Zaista nam je jako drago da možemo provesti ovo vrijeme s vama kako bi smo zaista imali razmjenu mišljenja. U vašoj su nadležnosti e, sektori koji su zaista od izuzetnog važnosti za sve nas, a to je e, održiv rast što je nešto na čemu puno radi naš odbor. Za početak, Junkerov plan koji je i vaš plan i vi na njemu puno radite. U njega se polože puno nade. Rekli ste da moramo djelovati hitno jer ćemo uskoro shvatiti da je prošlo godinu dana od kako smo izabrani i e, krajnje je vrijeme da krenemo na samu srž našeg posla. Postoji nešto što nas zaista brine. Ne bismo htjeli da Junkerov plan ide na uštrb onim naporima koji se već neko vrijeme ulažu, a naročito sada, na e, temu istraživanja i razvoja u okviru Horizonta 2020. godine. Susrela sam se s mnogima koje zabrinjava što se smanjuje proračun na tom području i utjecaju koje bi taj plan mogao imati na financiranja. Mi smo u odboru za okoliš i zdravlje i zato na pitanju zdravlja je vrlo važna inovacija kako primjenjena istraživanja, tako i temeljna istraživanja vezana za sveučilišta. učilišta. Zato me zanima što vi mislite, povjereniče, na koji način možete istraživanju zajamčiti adekvatna financiranja, naročito u sektoru zdravstva. Jer zaista je važno da i dalje ostanemo predvodnici na tom planu. Još nešto o Junkerovom planu. Vrlo je važno da se spriječe politička miješanja u određivanje prioriteta plana oni se moraju, moraju se financirati ispravni prioriteti, e, e, medicinska istraživanja, ali ima i mnogo drugih područja. Govorili ste o cirkularnoj ekonomiji, to je zaista bitno. I e, govorili ste o reperkusijama za cirkularnu ekonomiju, što znači da su potrebne i nove metode proizvodnje. Nepojmljivo je da u današnje vrijeme E, se e, kućanski aparati rade na rok trajanja od pet godina i da se više ne mogu naći rezervni dijelovi. Prema tome, odlučno izmijeniti načine proizvodnje. Ipak, ovo što ste rekli o cirkularnoj ekonomiji e, je malo ipak ublažilo našu zabrinutost. Zanima me, hoće li se Junkarovim planom financirati inovativni projekti? S jedne strane trebamo lučiti strukturne investicije koje poznajemo, ali je, s druge strane potreba su za istraživanje i strukturna ulaganja. Hvala lijepa. Sada strane socijalista, gospodin Hvala predsjedavajući odnosno potpredsjedniče e, Katajnen, e, vi ste zaduženi za otvaranja radnih mjesta i mi e, to u Europi trebamo i to ne samo nova radna mjesta, već takva kvalitetna radna mjesta da od kojih ljudi mogu i živjeti i takva radna E, mjesta moramo otvarati. Upravo izlazimo iz teške gospodarske krize i iz toga je bitno da pokrenemo investicijski plan e, gdje investiramo u infrastrukturu, u mreže, u sve e, što se tiče infrastrukture, ali kolegica Grostet je upravo spomenula inovacije. Moramo e, paziti da na svim područja čima budemo inovativni, a tamo gdje nismo, e, da postanemo inovativni. I meni čudi da u sadašnjem radnom programu za 2015 E, ništa se ne govori o području zdravlja i ulagači moraju imati e, osiguranje e, da kad se zalažu za inovativne zdravstvene proizvode da će od toga nešto i imati. Oće li u 2016. u tom programu moći naći nešto o području zdravstva? moramo se e, postaviti e, smjernice i za budućnost e, tima kružnog gospodarstva je već spomenuto. Recimo u mojoj zemlji Njemačkoj mnogi strahuju, a u Njemačkoj mnogi strahuju inače ovako. Dakle, strahuju da nakon što je naš odbor bio e, u posjetu Washingtonu u sklopu pregovora e, o TTIP-u E, Amerikanci nisu toliko za to zagrijani e, i e, možete li nam vi reći gdje točno se može identificirati gdje je prostor za otvaranje novih radnih mjesta i imamo potencijal od gotovo 2 milijuna novih radnih mjesta i toga moramo ići dalje putem osiguravanja kružnog gospodarstva e, gdje e, e, se možemo na što se možemo točno orijentirati moramo gledati unaprijed možemo sada gledati u prošlost moramo dati pun podstreg da poduzeća dobiju e, volju da ulažu u ta područja što se tiče e, funkcioniranja unutarnjeg tržišta bit će e, bitno da dobijemo sustav trgovanja emisijama već se mučimo jučer smo imali prvi trijalog o rezervi za stabilnost tržišta a sada E, je iduća runda u svibnju, ali e, trebamo e, sustav trgovanja emisijama moramo ispraviti greške iz prethodnog razdoblja trgovanja emisijama i molim vas pobrinite se za to da u svim područjima i, za, i da sva poduzeća dobiju dobru reformu sustava trgovanja emisijama da se riješe oni problemi e, koji postoje jer je nekako e, sve zaspalo i treba nam e, razuman sustav trgovanja emisijama i mogućnost konkurentnosti na tržištu ako se e, propadne priča sa sustavom trogovanja emisijama, onda će e, jamačno e, ministri financija u Europskoj uniji postati kreativni i uvesti poreze na CO2, a to će biti kraj jednog zajedničkog tržišta u EU i to ne smijemo dopustiti i jedva čekam vaš odgovor a eh, želim vam puno uspjeha da uspije eh, Junckerov plan. Thank you very much. Hvala vam lijepa. A sada za ECR, gospođa Gerlen. Hvala lijepa, nastavit ću biti kratka. Ja bih vas htjela pitati gospodine Katajna, mislite li da E, transfer sredstava iz Horizonta 2020. je bila e, specifično usmjerena prema inovaciji i istraživanju. Je li to bila dobro ulaganje u europsku budućnost? Također imamo i različite druge fondove koje mogu podržavati ovakva ulaganja, ali mene zanima što ste vi konkretno poduzeli u privatnom industrijskom sektoru u Europi kako biste postigli vrlo visoke um, stupnjeve u um, Junckerovom planu. Ja vas sad citiram da je u vašem mandatu bilo stajalo da se održi konkurentnost u, srcu e, rada politike, te kako poboljšati poslovno okruženje kako bi Europa postala privlačnije mjesto za rad i ulaganje. E, gdje vidite da je da to stoji u kontekstu politike za okoliš. Hvala lijepa. Sada za Alde, gospodin Jan Gebeldi. Hvala lijepa. Ja bih također htio želite dobrodošlicu potpredsjedniku Katajninu. Rad i rast, odnosno radno mjesta i rast, mislim da je glavni cilj, da su glavni ciljevi ovog komisija, budući da ste vi odgovorni za to, možemo vas zvati mister eh, radno mjesto i rad. I na vama je da riješite te portfelje. Nije pitanje o tome želimo mi rast. Naravno da, da želimo, ali pitanje je kakvu vrstu raste radnih mjesta želimo. Općenito govoreći u Europskoj uniji mi se držimo donošenja politika na temelju znanstvenih saznanja. I ako pogledamo ono što nam govore organizacije kao što su OECD, Svjetska banka, Svjetski gospodarski forum i tako dalje, imamo tu jednu općenitu jednu poruku, a ta je da samo održivi rast može stvoriti odgovarajući rast i radna mjesta koje nam u budućnosti trebaju. Slažete li se vi sa mnom da će rast biti moguć samo onda ako ga učinimo održivim. To bi bilo moje vrlo sasvim konkretno pitanje. Ako da, možete li mi objasniti zašto onda u političkim smjernicima predsjednika Junkera sa deset prioriteta održivost nije uopće spomenuta? Uopće je nema. Spominje se nešto obnovljiva energija, međutim to je povezano sa energetskom sigurnošću i velikom opasnošću strane gospodina Putina, a ne s održivošću kao takvom. Dakle, ako te visokoštovane organizacije pozivaju na održivost, a predsjednik naše Europske komisije ne, je ne spominje uopće, u tom slučaju sam ja malo zabrinut i bojim se da smo na putu prema krivom rastu, a ne prema onim pravim radnim mjestima u budućnosti. Možda da nam to prokomentirate. Druga stvar koju sam htio reći odnosi se na kružno gospodarstvo. Svi povjerenici sada govore kako je to veliki prioritet ove komisije, a ja moram reći da je to e, prioritet samo nakon pogreške povlačenja paketa o otpadu, zato što prije toga nije nigdje to spominjeno kao prioritet. I kada čujem što se događa unutar komisije, a to bi bilo moje pitanje za vas, je li istina da želite e, odustati od europskih ciljeva o otpadu, jer tako sam ja čuo, također ste spomenuli stvaranje e, akcijskog plana o kružnom gospodarstvu. Što se mene tiče, u jeziku Europske unije akcijski plan se odnosi na nezakonodavni dokument. 2011. smo već imali jednu krasnu analizu i krasan akcijski plan koji se zvao e, plan za Mm, održivu Europu, u čemu je bilo sve što nam treba za kružno gospodarstvo, samo je to sada trebalo, dakle taj plan iz 2011. godine e, pretvoriti u zakonodavne prijedloge. Prijedlog o paketu paket otpadu je bio prvi, a nakon njega su trebali slijediti drugi. Dakle, e, paket o otpadu nije bio samo dio kružnog gospodarstva, nego je bio samo prvi korak u tom cijelom krugu. Možete li mi objasniti je li taj akcijski plan nešto drugo, a ne onaj plan kojeg smo imali prije četiri godine i koja je razlika onda između akcijskog plana i one komunikacije koju već imamo pred sobom u kružnom gospodarstvu? I možete li nam obećati da ćete iznjedriti neke zakonodavne prijedloge? Jer e, same riječi, akcijski planovi, komunikacije i tako dalje nas neće dovesti do kružnog gospodarstva koje nam očajnički treba. I htio bih vas podsjetiti da nam treba zato što nam trebaju prava radna mjesta i pravi način rasta koji nije održivi rast. Hvala. Hvala lijepa. Sada za GUE Katarina Konečina. Hvala lijepa, potpredsjedniče, što ste došli s nama razgovarati. Imam nekoliko pitanja. Zeleno zapošljavanje je povezano sa sličnim problemima kao i radni program komisije. Države članice nailaze na poteškoće kada treba uključiti više ljudi na tržište rada u smislu odgovarajućih vještina za rast i za stvaranje novih inovativnih zelenih radnih mjesta. Vi ste već jednom rekli da će povjerenik E, izdati takav paket u smislu promicanja obuke i slično na, radu, na tržištu rada. Možete li nam reći nešto više o tom paketu? Kako, kada će on biti izdan? objavljen, tko će biti odgovoran za troškove povezane s njime, a moje drugo pitanje se odnosi na kružno gospodarstvo. Vi ste točno spomenuli da je to nešto što je jako važno za sve nas. Ja sam sada po prvi puta čula nekakvu radnu skupinu u komisiji, rekli ste, spominjali ste nešto jesen 2015. Znači li to da će u jesen 2015 da ćemo u jesen 2015. imati radni plan ili ćete predložiti neki propis? Dakle, možete li nam reći nešto više o daljem, daljem vremenskom planu? A treće moje pitanje se odnosi na TTIP. Htjela bih samo da budem sigurna i nadam se da ćete potvrditi da u te tipu nećemo smanjivati prava zaposlenih, dalje smanjivati, da se nećemo doticati tih prava. A što se tiče prijenosa iz uh, Horizonta 2020. u Junckerov plan, imamo li kakvih ekonomskih pokazatelja koji bi nam dokazali da ako smo u horizontu 2020. zaboravili istraživanja i razvoj, da će to imati možda pozitivan učinak na naše gospodarstva. Hvala. Hvala lijepa. A sada za selene. Hvala lijepa. I hvala potpredsjedniče Katajne što ste došli i podijeliti s nama svoju viziju. Ja ću se pridružiti svima onima koji koji zapravo u potpunosti ne vjeruju komisiji kada im kaže da će biti ambicioznija po pitanju kružnog gospodarstva. Jer im malo nedostaje kredibiliteta u ovom trenutku, a to je zato što znamo da je ideja bila da se ona povuče, a tek kad e, kad ste bili suočeni sa kritikama, tada ste počeli tvrditi da ćete postati ambiciozni. Dakle, mislim da je to malko smanjilo vašu, vaš kredibilitet, ali bismo rado, e, rado bismo da nas razuvjerite, ali na primjer, zašto postoji toliko sumnji oko riječi koje čujemo iz komisije? Dakle, vi se zalažete za radna mjesta i rast. Ako slušate, e, recimo, poticanje te tipa od strane komisije, svi govore da se to treba napraviti ove godine. Ako gledate potencijal za radna mjesta, tu je vrlo teško pronaći takav potencijal. E, možete ga možda naći samo ako se jako, jako zakopate u studije, i kasnije ćete možda doći do brojke od 400 tisuća novih radnih mjesta. E sada paket kružnog gospodarstva s ocjenom učinka koja je provedena kaže pet e, 580 tisuća radnih mjesta, dakle još više, ali od komisije još uvijek čujete manje o toj temi nego što čujete o temi TTIP-a. Dakle, pitamo se jeste li iskreni kad govorite o većoj ambicioznosti. No dobro, da uđemo u detalje kružnog gospodarstva kojeg vi ambicioznije najavljujete. Znači li to da ćemo imati više recikliranja običnog ili ćemo zaista stvarati novo gospodarstvo koje će bolje koristiti e, s ono što ima na raspolaganju. Dakle, znamo da industrije, industrijski lobby govori da e, zakonodavstvo REACH usporava, odnosno onemogućava recikliranje. Ja mislim da to nije baš to, točno tako. Mislim da nije problem u riču, nego u opasnim e, tvarima u proizvodima koje onemogućavaju recikliranje. I toga je u akcijskom planu za okoliš naglašeno da moramo razvijati više netoksičnih elemenata koje će biti lakše reciklirati. I mislim da je u tome ključ tu je ulaganje u inovaciju, u nova radna mjesta, umjesto da se pokuša deregulirati direktiva REACH. Znamo da će industrija iskoristiti svaki instrument, svaki argument koji može napasti REACH, zato bih htio čuti više nešto o tome, jer se inače bojim da više ambicije samo znači veća deregulacija. Druga stvar, pristup pravosuđu. Mm, znam da ste dosta o tome raspravljali, da će uskoro ćete donijeti odluku. Bivši stari planovi su povučeni 2014. o tome i u ovom trenutku nam se i dalje obećava novi prijedlog komisije što se tiče pristupa pravosuđu. I, ali to je ključno za provedbu, jer svaki puta kad komisiju čujemo, oni govore da je provedba jako važna u svim državama članicama. Ali također znamo i da pristup sudovima po pitanjima okoliša je potpuno različit na različitim razinama u državama članicama. Dakle, treba nam regulativa o pristupu pravosuđu. Jer tu ponovno komisija govori da će možda ispisati takvu i takvu komunikaciju, ali ali mi se nadamo da komisija ozbiljno misli i da ta provedba znači i pristup pravosuđu i da je to nešto što čime bismo se trebali pozabaviti, ne samo kroz komunikaciju, nego osigurati da svi državljani i da svi građani imaju pristupa pravosuđu kako bismo zaista mogli provesti to zakonodavstvo. I na kraju i, e, investicijski plan. Moram reći da me malo žiciraju svi oni iz komisije, koji sada optužuju parlament da odugovlači pregovore o planu ulaganja. Mi to radimo zato što želimo bolji plan ulaganja. Ne želimo da sve bude onako kako je bilo do sada. Kao što ste i sami rekli, ne možemo raditi kao do sada. Ali, ako, imate, ako ste takvog stališta, onda morate biti sigurni da e, unutar investicijskog plana e, investicijska banka ne obavlja sve one iste projekte, nego da moraju ići na malo riskantnije projekte. I zato, a što znači da moramo bolje formulirati kriterije oko toga kamo, će, kamo naš novac odlazi. Raspravljamo o tome odakle novac dolazi, ali moramo i o tome kamo on odlazi. I o tome se brine parlament. a mi iz komisije čujemo kako Europski parlament odugovlači te pregovore i to nam nikako ne pomaže. Dakle, ako zaista želite doći do boljeg prijedloga, počnite stimulirati tu raspravu kako bismo došli do bolje formulacije od ove koje imamo do sada. Jer inače ćete onemogućiti jako dobru raspravu koju nam je potrebna kako bismo prestali raditi kao i do sada. Hvala lijepa. I sada za e FT, gospođa Perićin. Gospodin. Hvala. E, potpredsjedniče Katajnen, dobrodošli. Ja kao e, svi e, s puno interesa pratim što radi vaša komisija i prioritete investicije i plana. Sasvim sigurno je važno investirati kako bi se stimulirala europska o gospodarstvu, ali smatramo da to gospodarstvo mora biti drugačije vrste. To treba biti blue economy koja bi se više orijentirala prema sustavima, e, prirodnim ekosustavima gdje nema nezaposlenih, nema otpada, nema, kako da kažem, e, resursi, sirovine su praktički neograničeni. To je naša referentna točka. Međutim, sada način na koji se vide na te investicije jeste jednostavno nešto što će biti škodljivo za okoliš i za zdravlje ljudi. Jer zapravo sve se orijentira na potrošačko društvo. Kako ćete simulirati alternativnu ekonomiju koji će se zasnivati na energiji iz obnovljivih izvora? Govorili ste o cirkularnoj ekonomiji, međutim o svim tim lijepim stvarima nema niti traga u e, Europskom fondu za strukturna ulaganja. I jednostavno e, tamo se samo govori o e, projekt, instrumentu povezivanja Europe i stalno se govori dakle o tim stvarima mi bismo htjeli da to o tome govorimo drugačije. Hvala lijepa. Dobili smo čitav niz pitanja do sada, pa ću sada riječ dati predsjedniku Katajnenu za prvi krug odgovora. Hvala na pitanjima i komentarima. E, pokušao sam grupirati pitanja jer e, su se ticala tema poput Horizona ili investicijskog e, plana. Ja ću krenuti od investicijskog plana. Razumijem da vas brine uporaba resursa iz e, obzora 2020 za investicijski plan. Ja sam veoma orijentiran na obrazovanje i istraživanje. To sam radio u, e, prethodnoj političkoj karijeri i, upravo zato sam spreman e, rabiti e, sredstva iz obzora 2020 za financijski plan. Obzor 2020 je najveći istraživački e, program na svijetu e, i 3,5% sredstava e, iz toga kanimo usmjeriti u financijske instrumente koji će omogućiti financiranje, istraživanje mnogo više puta nego 2,7 uh, uh, uh, milijarde eura. Bio sam u Francuskoj u sveučilištima, recimo Marseju i predstavili su gdje su predstavili suradnju sa Europskom investicijskom bankom i um, EIB je omogućila novac, zatim su e, djelomično projekte e, financirali i privatni e, ulagači. Početkom ovog tjedna bili smo na Cipru i čak i na Cipru u zemlji koja je u teškoj situaciji sveučilište koje sam posjetio rekli su e, da usko surađuju sa EIB-om koji posuđuje novac za istraživanja. I to su samo primjeri od e, e, iz prošlog tjedna i to nas je potaknulo da rabimo sredstva iz obzora 2020 pogrešno e, je e, reći e, da osnovno istraživanje ne bi ne bi imalo koristi od ovakvog financiranja. Možete ustvoditi da u nekim zemljama rabe financijske instrumente u velikoj mjeri i zato iz tih razloga mi smo spremni rabiti sredstva iz obzora 2020 u određenoj mjeri. Što se tiče odabire projekata, kada govorimo o FSI-u, e mora se razlikovati od normalnog rada EIB-a i kako će se e, razlikovati od normalnog zajmodavanja EIB-a e, je tako što će se više koncentrirati na rizičnije projekte e, recimo drugi dio toga će biti infrastruktura i moramo E, imati potporu jer EIB mora biti e, u stanju e, financirati rizičnije projekte. Dakle, zajmodavna moć EIB-a ne smije biti kompromitirana. Želimo dugoročne projekte, tu, se, tu su ulaganja u nove tehnologije, u obnovljive izvore energije, u pametne mreže i zatim e, ulaganje u inovativna mala i srednja poduzeća i EFSU mora se koncentrirati na te e, projekte. Nitko s političke strane neće birati te projekte. Glavna povratna informacija kad sam se e, susreo sa ulagačima, odnosno glavno je pitanje bio tko će birati e, projekte. Ja sam odgovarao to će uprava fonda, a pitanje je bilo tko su ti ljudi koji čine e, taj odbor. Ja sam rekao da će to biti ljudi sa tržišta, da će oni biti neovisni. I, to je dobro jer e, jer e, tako e, mogu e, steći povjerenje i progurati projekt. Evo, da sažmem. EFSU je fond koji će ojačati rast nove tehnologije, infrastrukturu, energetsku sigurnost i, i stvari koje će omogućiti E, e, ili ojačati proces e, nastanka novog gospodarstva. Gospođa Grostet je rekla Mislim da sam odgovoren na njezina pitanja što se tiče pitanja gospodina E, grote. Slažem se sa ulaganjima u zdravstvo koje ste spomenuli jer e, zdravstvo, e, znanje i u zdravstvu i tehnologiji medicini to je ne, područje znanje u medicini i tehnologije u medicini i zdravlju nisu toliko dobro e, iskorištene e, za rast i otvaranje novih radnih mjesta koliko je to možda bilo izvedivo zdravstveni sektor mora e, biti življi bilo je ulaganja u zdravstvenu skrb, ali nismo tu dali se od sebe da stvorimo što više radnih mjesta u tome. E i B e, će e, nastavljati e, davati zajmove više u tom sektoru. Zatim, kružno gospodarstvo je iduća skupina pitanja koju ste mi postavljali povukli smo paket o otpadu jer to je samo jedan dio kružnog gospodarstva. Slažem se e, da je to bio prvi zakonodavni e, prijedlog, ali istodobno, kao što znate, To je bilo pripremljeno na brzinu i svi dijelovi komisije nisu mogli e, pridonijeti tom prijedlogu. Sada smo organizirali posao tako da smo uključili sve u komisiji e, kako bismo izbjegli e, situaciju u kojoj bi paket o otpadu bio jednostran također mora biti u skladu sa sa pristupom kružnog gospodarstva. Paket o otpadu je samo dio tog kružnog gospodarstva. Kao prvo, mi smo revidirali prijedlog o otpadu. Htjeli smo pristup preko svih, preko svih sektora kako bi se osigurao i energetska unija i otvaranje radnih mjesta. Htjeli smo se pitati koje su mogućnosti ulaganja u ovom području i gdje bismo se trebali usmjeriti da stvorimo novu vrstu gospodarstva. ja smatram da je kružno gospodarstvo kao je neka vrsta evropske, neka vrsta europske socijalne e, ekonomije. Ja želim ići dublje u taj koncept prije nego što dam prijedloge koji su usko vezani uz ovo pitanje. vremenski okvir je da ćemo u svibnju imati e, javne savjetovanja. U lipnju će biti konferencija za zainteresirane stranke. E, a iduće jeseni ćemo imati paket mjera o otpadu. E, nadam se da ćete nam pomoći da i dalje živo raspravljamo o tome što zaista znači kružno gospodarstvo, kakav koncept trebamo usvojiti koji bi nam omogućio održivi rast e, ekonomski i ekološki održivo. To je naš e, zajednički projekt. Nitko još e, u ovom trenutku ne zna što su E, e, i koji će dijelovi kružnog e, gospodarstva biti pogurnuti idućih mjeseci. Gospođa Gerling je pitala u vezi fonda i ako pogledate efekt pologe imamo efekt pologe 15 puta veći jer smo e, zapravo uzeli u, oblik, u obzir i rizik 21 milijarda osnove i omogućit će 600 milijarda EFS će se će se usredotočiti na privatno i javna privatna pa-, partnerstva, ali ne isključivo na javna e, javne investicije. Kada rabite e, e, novac poreznih obveznika morate se orijentirati na novi tip gospodarstva, na poput istraživanja, inovacije, ali i socijalne strukture kao što su održivi rad, obraz, obrazovanje, obuka i to su elementi koji će nam omogućiti održivi rast u budućnosti sada. TTIP also uh, was mentioned uh, in the TTIP spomenut je TTIP i pregovori o TTIP-u i nitko ni mi ni SAD ne kani smanjiti e, standarde rada. Postoje pitanja o kojima se ne raspravlja, ali e, TTIP e, želi uskladiti tehničke standarde što je veoma bitno no što se tiče zdravlja, sigurnosti hrane i prava radnika, to nisu pitanja koja su tema pregovora u sklopu TTIP-a i tu postoji e, obostrano razumijevanje. Možda, e, aha, evo nisam odgovorila na pitanje o pristupu pravdi, pravosuđu komisija će se držati e, e, obveza koja je preuzela u sedmom e, okolišnom akcijskom programu. Dobro znate, to vam je poznato i povjerenik Vela je to već ovdje spomenuo, mi ćemo raditi, polaziti od te osnove o kojoj smo se dogovorili. Hvala lijepa. You have not received answer? Sorry, chair, but I, Vi kažete da niste dobro odgovor. Oprostite, iako sam pažljivo slušao povjerenika, međutim nisam uopće čuo odgovore na moja pitanja koja su se odnosila na održivost, i striktne kriterije za e, rast u budućnosti, da li će imati neke zakonodavne prijedloge kada se bude dao novi prijedlog o cirkularnoj ekonomiji jer će to biti samo akcijski plan. E, Biće i zakonodavnih, ali i drugih prijedloga jer ne možete sve zakonski regulirati. Međutim, to još uvijek ne znači da će se raditi o manje vrijednim prijedlozima. Osim toga što se tiče održivog e, ima e, puno e, aspekata. Jedna od njih je ekološki aspekat. Ako gledamo na razdoblje od 5 do 10 godina, onda je vjerojatno da će doći do razdoblja gdje se SAD neće morati e, natjecati sa čistom rješenjima čiste tehnologije. Kina će biti prisiljena iz ekoloških razloga primjenjivati čiste tehnologije. E, e, u Europi ćemo morati ih koristiti zbog ekonomskih i ekoloških razloga. Stoga ima smisla stvoriti jedinstveno tržište za rješenja čiste energije u današnje vrijeme mnoge države članice ne dopuštaju da na tržište dođe moderna biogoriva zato što žele osigurati stara biogoriva. Tako izgleda situacija u Europi. Održivost je jedan od razloga zašto ćemo e, se usmjeriti na e, neke projekte visokog rizika, kao što su pilotiranje novim tehnologijama. Moram reći da je meni jako teško kada govorim o održivosti da odvojim socijalnu i e, edukativnu održivost to je jako važno. U Europi ima puno razlika između rezultata školovanja, što je zapravo rezultat e, obrazovanja nastavnika koje je različite kvalitete. Najodrživiji ekonomski razvoj je onaj koji stvara najveću vrijednost. Možda ću vam samo dati jedan primjer onoga što smo morali napraviti, međutim što je u Europi vrlo teško napraviti jer je za to potrebno jedinstveno donošenje odluka, a to su e, a to je oporezivanje. Ja sam u svom bivšem poslu oporezovao e, energetske emisije, odnosno e, i e, činili smo to kako bismo e, omogućivali bolje uvjete svakoga smo posjecali na potrošnju, ali istovremeno da ulaže i da potiče čistije energiju. ne znam, nadam se da ćemo to u tome uspjeti. Hvala. Započnemo sada s drugim krugom pitanja. Moram zamoliti kolege da ne govore dulje od minute i po, jer pred nama je još pola sata za pitanje i odgovore. Gospođo Gardini, hvala lijepa. Htjela sam se načas brzo vratiti na Europski fond za strukturna ulaganja. Radi se o ulaganjima koja izazivaju velika očekivanja, ali i po koju zabrinutost. Poštujem izbor da se geografski ne raspodi, da se sjetla ne raspodile geografski. Mislim ipak da bi se trebala favorizirati europska ekonomska kohezija, kako socijalna, tako i teritorijalna. Misli li Europska komisija, ne misli da bi su mogli unijeti određene faktori korekcije? Naime, oni koji udovoljavaju sada navedenim kriterijima, e, možda na taj način neće doći do investiranja u neke projekte koji imaju veliku dodatnu vrijednost, ali zbog kriterija neće biti izabrani. Da li e, bi taj odbor za ulaganja mogao uvesti kriterij kada, na primjer, neke osobe koje su stručnjaci iz odjednog sektora i e, za lokalnu situaciju, dakle, da bi oni možda mogli imati e, i svoj udio, a da naravno pritom ne budemo radili potpuno po geografskom E, ključu. Hvala sada gospođa Dali. Hvala gospodine Katajnen. Mi nismo toliko uvjereni kao vi kada se govori o financiranju iz Europskog fonda za strateška ulaganja. Mi nismo uvjereni da će sve teći tako glatko kao što vi predviđate jer 7 milijardi će jednostavno biti prebačeni iz horizonta 2020 u, hor, u e, Europski fond za strukturna ulaganja. Jer mi zapravo e, možemo samo tako e, dobro napraviti ono što se od nas očekuje. A mislim da se fond za strateška ulaganja mora biti onaj koji će stvoriti kvalitetna radna mjesta i omogućiti cirkularnu ekonomiju, e, ekonomiju s niskim e, emisijama ugljika i promicati socijalnu hokeziju u Europi, ali da taj fond treba preuzeti i određeni rizik. Među stvarima koje ste nam danas rekli, puno se spekuliralo o vrsti garancija u okviru fonda za ulaganja. Hoće li to biti E, garancije sa polovičnim ili cijelom i potpunim jamstvom. E, kako će se ta jamstva realizirati? Hoće li biti jedan minimalna veličina projekta? Kako e, nas komisija očekuje efekt poluge u iznosu od 15 puta ako, ne znam, možete nam objasniti kako ste vi to zamislili. Hvala sada Karl-Heinz Frolens na i minutu i po. Biću e, brz, postavljeno je već mnogo pitanja. Drago mi što vas mogu danas ovdje mogu opoznati. E, ali niste baš e, tako jasni kad je u pitanju odgovaranje i želite li zaisti šta zaista dalje e, preferirati spaljivanje e, naspram recikliranju jer to bi bio korak unatrag. Mi želimo inovaciju, inovacija ne, ne može biti spaljivanje. Dakle, prvo pitanje zatim, e, ja ću malo sad e, na drugčiji način e, nakon izbora postojala je jedna faza depresije u komisiji i onda je se sve ocrnilo dobra politika recikliranja koju je razvio povjerenik potočnik dovedeno je u pitanje i industrijski savezi u Europi su se pobunili ja gdje god dođem, svi e, u industriji gunđaju. Zašto? I čujemo da ste stalno za fleksibilnost to, ali e, kod provedbe ćete imati problema. Tu imate e, problema pri provedbi diljem Europe između Austrije i Italije velika udaljenost iako geografski to tako nije ova e, fleksibilnost liberalizam koji se da, predsjedniče, imate e, pravo, ali moram to izbaciti iz sebe. E, e, zabrinjava me što su poduzeća tako nezadovoljna. Thank you very much. Hvala. Neka Hvala. Ja ću se zapravo nadovezati za neke od tema i pitanja koje su već e, e, postavljena kolega Herbrandi, na primjer, koji se pita odakle će dodaći budući rast. Vidimo, dakle, da... E, ono što mene zanima je zapravo program rada i etika Europske komisije u tom smislu. Znamo da je za zaštitu prirode potrebno uvesti određene zakonske propise, inače zaštite neće biti. Neki od postojećih zakona funkcioniraju, druge pak treba ojačati. Pitanje je zapravo kako nam dodatni propisi trebaju. Stalno ponavljamo tu poruku. Mi stalno govorimo da želimo imati bolje propise. E, naravno, svi želimo bolje propise, jer ako nisu bolje, da će biti gori. Možemo li imati bolju regulativu, ali da je bude manje? Kako možete napraviti takvu kvadraturu kruga? Jer za sada stvarno ne shvaćam u kom smjeru E, komisija predlaže da idemo. E, fantastičan, e, predstavljam se fantastičan paket cirkularne ekonomije, ali možete, kako ga možete uklopiti u to? Gospođo Višnjevska. Hvala lijepa, gospodine povjereniče, gospodine jedna od pretpostavki energetske unije je, nažalost, dekarbonizacija. Ja dolazim iz Poljske i to iz e, Šljonska, gdje je pitanje ugljena izuzetno važno. Dekarbonizacija zapravo će značiti da će u rudarstvu biti izgubljeno puno radnih mjesta – Znate da jedan posao u rudarstvu zapravo je povezan s pet poslova povezanih s rudarstvom i zato me zanima kako vi vidite prelazak rudarske industrije na modernu tehnologiju vezanu za ugljen jer jedno od pet stupova jest upravo ulaganje u moderne tehnologije e, u energetici. U kojoj mjeri će dekarbonizacija odrediti koje će istraživačke projekte komisija financirati? Mogu li tehnologije, na primjer, omogućiti da se e, ugljen zagorjeva na čišći e, način i da se e, koristi ugljen koji je pod zemljom. Istovremeno e, možemo imati i veću energetsku sigurnost i imamo bolju ekološku situaciju. Moja regija je jedna iz koje stanovništvo brzo odlasi. Hvala sad, gospođa Rivazi. Hvala vam povjereniče na ovome što ste rekli. Ja za vas imam poruku kao zastupnica. kako je došla e, Junkerova komisija, Europski se parlament nedovoljno koristi. Ja sada ovdje zasjedam u drugom sazivu i mi smo u prošlom sazivu kao demokratski izabrani predstavnici europskih građana mi smo jako puno toga morali odlučivati u ime europskih građana. Otkako ste vi došli u komisiju, dakle otkako postoji nova komisija, svakoga dana smo svjedoci toga da se ne koristimo dovoljno i nemamo puno propisa o kojima odlučujemo, što nije dobro za evropsku demokraciju. Drugo, htjela bih vam govoriti o jednom problemu, a to su endokrini e, narušivači. I e, to je nešto za što bih htjela da se vi stvarno time e, pozabavite. Znate da su e, ti endokrini disruptori E, koji izazivaju jako puno problema svugdje u Europi. A e, znate da ste već upozoreni da ne poštujete e, rokove koji su bili predviđeni. Da li ćete vi pokušavati i dalje odugovlačiti čekajući studije utjecaja? Vi ste spomenuli Amerikance i moram reći da su Amerikanci ušli u ovu raspravu i rekli su da žele dovesti u pitanje naše e, zakone, žele izbaciti onaj dio koji govori o pesticidima. Molim vas, možete li nam te kriterije dati još 2015 i to prije potpisivanja sporazuma TTIP za kojeg usput budi rečeno se nadam da ga se nikada neće ni potpisati jer vi ste isto tako odgovorni kad se radi o dinamizaciji Europe. Hvala, gospodin Balco ima riječ. Potpredsjedniče EFSU, e e od 300 e, milijarda eura može se iskoristiti samo ako e, e, i privatni sektor da tri put novca, tri put još toliko novaca. Kako da to možemo očekivati e, od privatnog sektora? E, država mora dati jamstva u Mađarskoj. E, imamo vrlo negativna iskustva sa javno-privatnim partnerstvima i bojimo se da bi mogle nastati situacije gdje će rizik snositi privatni sektor e, i da će e, privatni sektor gubiti na dobiti bitno e, otvarati radna mjesta glavni zapošljavači odnosno otvarači radnih mjesta u Europi su mala i srednja poduzeća E, i e, vi e, u svom predlogu navodite kako ćete upravo takva poduzeća najviše podupirati, to pozdravljam, ali zatim dolazi iduća tvrdnja da će financiranje srednjih, malih i srednjih poduzeća vršit će se putem tvrtki e, koje imaju više od 3000 zaposlenih. Hvala, predsjedavajući. Ja kao osoba, a i e, vi ste e, potpredsjednik komisije, zaduženi ste za rast, konkurentnost, i e, htjeli biste pokrenuti našu ekonomiju i otvoriti radna mjesta. Probleme koje morate riješiti su vrlo teški. Vi e, morate jamčiti održivi rast, a s druge strane konkurentnost naše industrije i radna mjesta. Naročito u situaciji gdje se Europska unija više želi otvoriti prema vanjskom svijetu, naročito putem rasprave i pregovora oko TTIP-a. U nekim dijelovima, nekim ograncima naše industrije želi se da se ide na zvano e, curenje proizvodnje, jer postoje e, problemi? Jeste li vi razmotrili tu situaciju i e, neki faktori kao cijene energenata, uzimate li i njih u obzir za ovakvu procjenu? Često govorimo o curenju ugljika, ali curenje proizvodnje je nešto novo, o čega sam, sam čula puno iz kemijske industrije mi u Europi mi pokušavamo se otvoriti prema trećim zemljama, ali to isto nema i u trećim zemljama. Hvala sada gospodin Gramatikakis. Hvala lijepa. Pozdravljam podpredsjednika Katajne na, na rad odbora. Vidjeli ste iz naših pitanja da bi taj novi investicijski fond trebao biti usmjeren prije svega prema zelenom i održivom ulaganju. Međutim, bojim se da unatoč svim dobrim namjerama koje bez sumnje postoje, još uvijek imamo zemlje koje neće moći izvući najviše, najveću moguću korist iz raznih razloga, primjerice nestabilnosti gospodarstava, visokog rizika različitih gospodarskih okolnosti koje postoje primjerice u mojoj zemlji, u Grčkoj. Moje pitanje je sljedeće. Kako namjeravate uključiti, e, odnosno potaknuti privatne investitore s obzirom na te ekonomske nestabilnosti? Kako ćete njih uvjeriti da ćemo imati dovoljnu stabilnost i da će im se ulaganja isplatiti? Primjerice, ako pogledamo Grčku. Mi sad možda krećemo prema trećem memorandumu, odnosno trećem programu i nadajmo se da će on okrenuti grčko gospodarstvo u smjeru rasta i boljitka i možda i prema uh, održivosti. U tom slučaju bi ovaj fond mogao biti ključan dio uh, naših grčkih programa s obzirom na, svih, na sve probleme koje imamo u Grčkoj i u ostatku Europske unije imali smo e, problema zbog ovakvih programa u prošlosti. Michael. Hvala vam gospodine potpredsjedniče što ste došli na naš sastanak. E, vi ovdje pred odborom koji je između ostalog zadužen i za prehranu, a e, prehrambeno poljoprivredni sektor je sektor gdje ima mnogo radnih mjesta, tamo ima mnogo malih i srednjih poduzeća. Nažalost, radi se o sektoru koji proizvodi jako puno otpada i štetan je po okoliš. Iz tog mi se razloga čini korisnim Imamo problema s prevodom na engleski. Možemo početi još jednom. Počet ću od početka. Gospodine potpredsjedniče, vi ste zaduženi i za radna mjesta. Pred našim ste odborom koji je zadužen i za e, prehranu prehrambeno-poljoprivredni sektor je sektor velikog broja radnih mjesta, malih i srednjih poduzeća, ali i e, oni koji izazivaju puno otpada. E, jako su se u sektoru malih i srednjih poduzeća prehrambenog poljoprivredne industrije se malo investiralo, ali u svijetu će potražnja za hranom postati sve veća. Moje pitanje je, mislite li da taj sektor može biti sektor koji će biti e, dobro poslovati u budućnosti i može li dobiti u smislu inovacija novce iz fonda Junkerovog plana? Gospodin Demesmeker. Hvala i dobrodošao. Dobrodošao se želim povjereniku. Ja sam bio izvjestitelj e, na temu reciklaži, zato bih e, vam htio postaviti nekoliko pitanja i dobiti neke odgovore. Neki od signala iz komisije su nam prilično zabrinjavajući. Prije svega mislim na ono što nam je nedavno rečeno o Europskom političkom centru u govoru koja je održala jedna gospođa koja je rekla da ćemo morati još jednom razmotriti naše ciljeve. Zašto? Možete li nam podržati da će evropski ciljevi ostati u našem zakonodavstvu i što to točno komisija misli kada kaže da želi da e, ciljevi budu prilagođeni određenim zemljama. Hoće li neke države onda imati više vremena od drugih? Ili će možda imati neke konkretne preporuke za određene države? Ili će to značiti različite brzine ili čak neke druge ciljeve? Od Eurostata ste primili statistike o odlaganju komunalnog otpada u Europskoj uniji za 2013. i isto toga je jasno da imamo ogromne razlike između različitih država članica i da smo još jako daleko od jednakih uvjeta za sve. Ali koje praktične mjere komisija misli da će moći poduzeti kako bi poboljšala provedbu i e, zakonodavstva? Hvala. Gospodin Šujica. lijepo. Želim pozdraviti pozdravljam gospodina katainena. evo prema kraju slušajući sva ova pitanja e, želim zapravo na neki način malo i rezimirati. čini mi se da su se iskristalizirale dvije ključne teme jedna je ttip druga tema je odlaganje otpada i kružno gospodarstvo. budući da ste gospodine katainen u posljednjih e, nekoliko mjeseci proputovali po svim zemljama europske unije i posjetili ste zemlje vjerujem da ste uočili i na terenu da nisu jednako razvijena gospodarstva u svim zemljama pa prema tome u twenty eight zemalja je vrlo teško primijeniti ovo o čemu mi ovdje govorimo. naravno da se svi zalažemo za kružno gospodarstvo i želim podržati vaš akcijski plan. isto tako želim podržati povrat e, direktive o otpadu o kojoj ste ovdje rekli ali i također ove tri dimenzije o kojima govorite koje nadam se nećete smetnuti sa uma i okolišnu i gospodarstvenu i onu treću koja je društvena ili socijalna bez toga nema europe. međutim obzirom da je prošla skoro godina dana od početka vaše komisije i našega mandata pred nama su četiri godine dakle svi su planovi o kojima govorite dosta dugoročni spominjete pet do deset godina a naši građani naši birači očekuju konkretne E, konkretne poteze i mi očekujemo konkretne poteze kao parlament i zato vas e, želim pitati koje ćete konkretne poteze napraviti da bismo mi mogli na terenu predstaviti ovo o čemu vi nama ovdje govorite a sve je održivo i sve je razumljivo. imam još jedno potpitanje a odnosi se konkretno na hrvatsku. nedavno ste tamo bili imamo novac iz e, kohezijskih strukturnih i regionalnih fondova do. two three milijarde eura međutim kako je u meuvremenu došao junckerov plan i ovaj novi e, strateški plan dolazi do e, zabune na terenu i zapravo građani slabo razumiju slabo razlikuju junckerov plan od plana E, ulaganja kroz europske fondove vjerojatno ste to i tamo na terenu čuli ali mislim da je vrlo važno razlikovati i da je vrlo važno građanima objasniti što je to junckerov plan a što su to europski fondovi i molila bih vas da u tom smislu odgovorite. i mene posebno zanima ovaj odbor za selekciju projekata. vi ste rekli da će to biti ugledne privatne kompanije ugledni eksperti međutim ipak je ostalo nejasno tko su ti koji će selektirati programe odnosno projekte. hvala Ovo je bilo sve s našeg popisa pitanja, a sada povjereniče, potpredsjedniče, izvolite odgovoriti. Hvala lijepa. Gospođa Gardini je pitala kako bi bilo moguće dobiti sredstva za one projekte koje nisu možda toliko profitabilni ili bi možda mogli biti ekonomski održivi, ali neće se brzo isplatiti. I bi li trebalo, trebao biti netko na trenu koji bi, osoba koja bi bila upoznata sa okolnostima konkretnima ako sam dobro shvatio. Prije svega, kao što rekoh, koncentrirat ćemo se na visokorizične projekte, što znači da će biti moguće dobiti sredstva ili kredite za projekte koji su rizičniji i to u smislu da se neće isplatiti odmah. Dakle, morali bismo imati neki vanjski element e, podjele rizika i upravo zato bi ovakvi projekti niskog rizika e, bili dobri za ovu politiku. Komisija nije ta koja selektira projekte. Mi nismo ti koji ćemo reći ovo je dobar projekt u nekoj konkretnoj državi. Međutim, imamo privatne investitore koji namiravaju ulagati u neku zemlju ili regiju iz određenog razloga. I ako oni zaključe da je neki projekt toliko rizičan da banke koje bi trebale e, omogućiti zajmove su podigle e, kamate tako da to više nije profitabilno, u tom slučaju mogu nam reći ovo jest dobar projekt, ali nam treba drug, jedan element za podjelu rizika kako bismo te kamate, kamatne stope mogli spustiti kako bi nam bile, kako bi nam se skupa bilo profitabilnije. Isto vrijedi i za e, privatno javno partnerstvo. U nekim zemljama kao što su Italija, Španjolska, Njemačka i Francuska, barem u ovom stupnju, nacionalne banke će surađivati e, sa fondom i to je jako dobro. One će sufinancirati projekte za koje će ključni e, financijer biti fond za strateška ulaganja i to je vrlo dobro zato što oni poznaju svoje klijente, oni znaju koji su lokalni uvjeti i situacija i to će pomoći kako bismo prave projekte spojili sa pravim e, malim i srednjim e, tvrtkama. Da odgovorim i na pitanje gospođe Šujice, tko će odabirati te projekte. Imamo dakle dva, dvije razine upravljanja u fondu za strateško ulaganje. Prvi bi bio odbor koji će odrediti razinu rizika i koji će onda utvrditi koje su to smjernice za investicijsku politiku. I nakon toga imamo jednu sigurnosnu pregledu i nakon njoj, i iza nje je investicijski odbor u kojem su neki ljudi sa tržišta koji dobro poznaju tržište, oni će analizirati projekte i onda će oni reći e, može li ili ne može proći određeni projekt. Dakle, radi se o neovisnom tijelu koje će odabirati te projekte. E, razlika između takozvanog Junkerovog plana i strukturnih fondova jest ta da su strukturni fondovi alocirani određenim državama i mogu se koristiti za javno-privatno vlasništvo ili kako već e, države ili regije odluče. A Junckerov plan, odnosno, njegov, odnosno taj fond je zasebni fond koji je poput banke iz koje sve privatne tvrtke, e, općine, e, vlade mogu e, koristiti taj element podjele rizika. Dakle, ona, taj fond može omogućiti samo zajmove ili i također obveznice koje su jako važne i to je jako važan element i to je također jedno od pitanja država članica. Hoće li e, fond omogućavati obveznice, izdavati obveznice, jer mnogi kažu mi možemo proširiti poslovanje i možemo čak dobiti i razumne zajmove, ali budući da nemamo e, obveznice, ne možemo širiti naše poslovanje i mogu nas kupiti samo recimo američke tvrtke i upravo zato to dovodi do sloma tržišta i zato je jako važno imati taj, i tu stranu obveznica. Također ćemo imati ulaganje u smislu da ako dođe do gubitka, fond će biti prvi koji će trpjeti um, te posljedice. I zato je to element podjele rizika koji bi trebao povući privatno ulaganje. Nadam se da je gospođa Dali također dobila odgovor. Ali također ste pitali i o minimalnoj veličini projekta. Što se tiče malih i srednjih poduzetnika, to su prilično mali projekti, naravno, i mali zajmovi. Ali ako govorimo o ulaganju u infrastrukturu, tu se radi o većim projektima, zato što što banka nije mogla primati istovremeno e, nekoliko tisuća prijava, tako da smo morali postaviti neke kriterije, ali recimo da bi bio prag od kojih nekoliko milijuna. Gospođa Vižnjevska je pitala, e, postavila pitanja u vezi sa sektorom e, rudarstva i imali u Junkerovom planu nešto što bi moglo omogućiti prijelaz tog sektora u održivi, očišći oblik proizvodnje. Sva ulaganja e, u takve, e, u takve projekte mogu se prijaviti također za naša sredstva. Da pa će to je jedno od područja s najvećim rastom u Europi, dakle čisto rudarstvo. Imamo veliku potražnju primjerice u Kini za čišćim tehnologijama i za to moramo znate da imamo još uvijek, da imamo već sada dobre tvrtke koje e, rade ovakvu tehnologiju, ali ako imate takvih projekata, u tom slučaju privatni sektor bi također mogao tražiti financiranje za ovakve projekte. Gospodin Tans je pitao koje je dodatno zakonodavstvo potrebno. U ovom trenutku vam ne mogu dati iscrpan popis. I upravo zato Imamo tu projektnu skupinu u komisiji u kojoj pokušavamo utvrditi koji je to pravi održivi pristup za kružno gospodarstvo, koje su tu razne dimenzije uključene, koja su to pitanja u kojima trebamo regulativu na razini Europske unije ili ako treba nešto deregulirati. Što to treba uskladiti ili standardizirati kako bismo promijenili koncept tržišnog gospodarstva? E, koje su to potpore? Na koji način ćemo potaknuti e, nekoga putem zakonodavstva ili nekim na neki drugi način? Ja vrlo skromno prelazim tom e, izazovu, zato što mi je on vrlo zanimljiv, ali je i vrlo velik izazov za nas. Mi pokušavamo izgraditi novi koncept koji bi bio održiv i konkurentan kako bismo omogućili održivi rast u gospodarstvu. Dakle, evo jedan dosadan odgovor na jako dobro pitanje, ali nadam se da ćete i vi cijeli vaš odbor dati svoj obol. Jer kružno gospodarstvo neće biti jedan paket kojega ćete dobiti u ruke. Mislim da će to naprosto se raditi o promjeni e, načina razmišljanja. U različitim zemljama imamo dobrih praksi i nadam se da ćete ih e, predstaviti u raspravama. Gospodin Florence je pitao o integraciji. Nije naša namjera to poticati. jest dio sadašnje situacije. U nekim slučajevima e, spaljivanje je bolje od e, odlaganja, odlagališta, ali naš krajnji cilj je e, recikliranje u što većoj mogućoj mjeri i izbjegavanje uopće stvaranja otpada. Mislim da ste vrlo često vi tu bolji stručnjak nego ja, pa vam se neću suprotstavljati. Zatim gospođa Rivasis je rekla da Junkerova komisija želi eh, dodavati novo zakonodavstvo. To baš i nije istina. Komisija pet mjeseci sada radi u ovom sastavu, I, a ako želite obaviti, napraviti neke velike stvari, a ne male, onda trebate prvo vremena za pripremu. Ja bih rekao da Fond za strateška ulaganja i prijedlog Junkerovog plana su dokumenti koji su pripremljeni brže nego išta što smo do sada vidjeli. Imamo u ovom trenutku novi jedan problem koji je pred parlamentom, ali u, negdje u proljeće ćemo imati još nekoliko novih prijedloga, ali za dobro obavljen posao uvijek treba vremena. Također ste pitali e, o endoktrinim disruptorima Komisija je odlučila pokrenuti ocjenu učinka, što je standardna procedura za svaku mjeru koja, za koju se očekuje da će imati neki znatan učinak. Novi kriteriji bi mogli imati znatan učinak na zdravlje, okoliš, trgovinu i poljoprivredu. I zašto smo to htjeli napraviti? Zato što u sedmom akcijskom planu za okoliš koji je usvojen 2013. kao što i sami znate, usvojio ga i parlament zajedno s vijećem. U njemu stoji da će Europa razviti e, harmonizirane kriterije na temelju opasnosti od endoktrinih disruptora. I upravo zato to moramo napraviti. To nije nimalo jednostavna tema, kao što i sami znate znanstvenici e, nisu suglasni oko tog pitanja i moramo znati dobro što ćemo odlučiti. Jasno mi je da mnogi imaju e, čvrsta mišljenja već po tom pitanju, ali mi zaista nam trebaju e, činjenice koje se temelje na dokazima. Također javna rasprava za vrijeme koje smo primili 27 tisuća doprinosa i pozorno smo ih analizirali i to nam je pomoglo e, da napredujemo. Gospodin Balčo, rekli ste da u Mađarskoj ste imali loše iskustvo sa projektima javno-privatnog partnerstva. Nitko nikoga ne prisiljava na takve projekte i imamo dobrih i loših primjera. Ali u svakom slučaju ćemo se koncentrirati na investicijske planove privatnog sektora ili ako bude postojalo privatno javno partnerstvo. Kad govorimo o javnom privatnom partnerstvu, ljudi obično pomisle na izgradnju recimo autocesta i slično gdje imamo i pozitivnih i negativnih primjera. Ali također imamo i manje kompliciranih načina strukturiranja te suradnje između javnog i privatnog e, investitora. Dakle, nema potrebe da se nužno koriste ovakvi proizvodi kako, bismo, kako biste došli do sredstava. Što se tiče curenja proizvodnje, to je također jedno od pitanja bilo. Istina je i vidjeli smo takvih slučajeva kada, smo, kada se proizvodnja počela preseljavati u Kinu, dio toga se sada vraća. Moramo biti sigurni da imamo dovoljnu konkurentnost kako evropske tvrtke ne bi bile prisiljene odlaziti drugdje. A konkurentnost e, podrazumijeva mnoge stvari, prije svega znanje, zatim fleksibilnost u različitim područjima. Gospodin Dramatikakis je pitao kako uvjeriti ulagače. Prije svega bih htio reći da fond za strateška ulaganja može pomoći ako ako je ukupna situacija takva da privatni sektor može početi razmatrati povećanje ulaganja. Dakle, tu je bitno pokriti dio rizika. Međutim, ne možemo nikoga prisiljavati da u nešto ulaže. Prema tome, ja se nadam da će e, vlada moći stabilizirati situaciju u dovoljnoj mjeri da u Grčkoj, ali i drugdje, e, privatni investitori primjerice e, razmatraju ulaganje u investiranje, e, ulaganje u druge sektore u Grčkoj. U tom slučaju bismo mogli omogućiti neki element za podjelu rizika i nadam se da ćemo do toga doći vrlo skoro. Zatim smo imali pitanje o prehrambenoj industriji, bi li ona mogla imati koristi iz ovoga? Bi. E, mogu već vidjeti nove inovacije u prehrambenoj industriji, a to bi bilo sjajno područje u kojem bismo mogli sudjelovati sa elementom za podjelu rizika i ja se nadam da će to dati jedan inovativni začin cijelom području u smislu većih ili manjih e, ulaganja u prehrambenom sektoru. jer ovo je jednako vrijedno područje za ove elemente za podjelu rizika. Gospodin Demesmaker je spomenuo riječ fleksibilnost. Što ste zapravo misle? Možete li ponoviti vaše pitanje? Ne. Moje pitanje se odnosilo na paket za eh, reciklažu, odnosno ovaj, gospodarstvo reciklaže, recikliranja. Nedavno smo dobili informaciju od Europskog centra za politiku koji je rekao da će ponovno razmotriti ciljeve i zato ja sada pitam što komisija misli kada je rekla da će ti ciljevi biti konkretni specifični za pojedine države. Da, ukupni cilj će ostati takav kakav jest, ali kada razmatramo situaciju u različitim zemljama, e, te su situacije vrlo različite i čini se da nećemo moći uspjeti dobiti iste standarde za sve, barem ne u srednjem roku, možda nadajmo se u dugom roku, ali ne u srednjem i to je jedna od slabosti e, prethodnih prijedloga. nećemo spuštati svoje ambicije, odnosno razinu, ali moramo pogledati što je izvedivo. Čak i ako podignemo standarde, međutim situacija je različita u različitim zemljama. Ako pogledamo što bi moglo značiti kružno gospodarstvo s uključivanjem paketa o otpadu i osim paketa o otpadu. Dakle, imamo teme dizajna proizvoda, zatim kako poboljšati učinkovitost resursa, korištenje sirovina, kako ojačati nove poslovne modele koji podržavaju održiviju potrošnju, zatim podjelu pa, i tako dalje. Zatim simuliranje inovativnih tehnologija i bolji pristup informacijama za potrošače, zato što su potrošači tu važni, oni nisu cilj, oni su upravo predmet, subjekt u gospodarstvu. Dakle, gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa što ste mi dali u priliku. Uh, hvala što ste nam dali detaljne odgovore. E, hvala što ste se odozvali pozivu na sastanak. Htio bih podsjetiti da je idući sastanak e, odbora e, u travnju 13. i 14. travnja. Hvala eh, što ste danas prisustvali. Vidimo se idući put. Hvala.